Date, gospodina Joao Pimenta Lopez, gospođe Karoline Ponset Banelli i gospodina Jaromira Količeka i predložio da se proglase valjanim sa 31. siječnja, 3. Eh, odnosno 4. veljače 2016. Imali primjedbi? Ovime se potvrđuje valjanost eh, ovih mandata. Gospođa Fontorh,